moramo potvrditi izmjene prevoditelja pravnika o, o poljoprivrednim e, proizvodima na e, internom tržištu i u trećim zemljama. To se e, vijeće složilo s tim i to je u četvrtom mjesecu izglasano bez pravne kontrole. U ovom slučaju korigendum mora odobriti no s obzirom da nemamo dovoljno vremena, nećemo moći to završiti do, nismo mogli to završiti do 4. srpnja, čim je bilo nemoguće, dakle, da je ovaj dosi, e, bilo učiniti potvrdu tog dosija u, na zadnjoj E, plenarnoj sjednici, no ipak provjera, pravna provjera je napravljena, tako da možemo napraviti sada e, validaciju kako bi to moglo biti potvrđeno na sljedećoj plenarnoj sjednici. Dakle, ako nemamo prigovora, predlažem da ovaj korigendum bude jednoglasno potvrđen od strane našeg odbora. Ne vidim da se itko protivi. tako da možemo smatrati da je ovaj korigendum usvojen od strane odbora. Molim da pređemo na sljedeću točku. A, imate riječ, kolegice. Hvala. Reklamiranje europskih proizvoda je nepotrebna. Proizvođači to mogu sami raditi. Dakle, to nije bio prigovor prije se tu radilo o komentaru, ako sam vas dobro shvatio, dakle možemo smatrati da e, se usvaja ovaj korigendum. Najpša hvala na komentaru. Prelazimo sada na sljedeću točku koja je od izuzetnog značaja, kao što svi to znate. Rusija je nametnula zabranu uvoza europskih prehrambenih proizvoda cijene u sektoru voća i povrća su pale i bilježimo slične trendove u mesnom i mliječnom sektoru. To utječe na veliki broj zemalja, među kojima i Poljska. Poljska je najveći izvoznik e, jabuka, na primjer, e, Rusiji i europski proizvođači traže rješenje kako bi prodali svoje proizvode. Ja smatram da e, zastupnici u ovom odboru da imaju istu, istih briga sa, koje se odnose na proizvođače iz njihovih zemalja i mislim da ovo sve moramo jako ozbiljno uzeti u razmatranje te da moramo voditi duboku detaljnu e, raspravu. Želim pozdraviti gospodina Kortepta iz e, komisije koji je zadužen za poljoprivredno tržište i on će ovdje iznijeti svoje izlaganje o e, mjerama koje je poduzela komisija. Te o promjenama na tržištu poljoprivrede i iznijeće nove intervencije komisije. Izvolite gospodine Korte, imate riječ. Good morning everybody and... Dobro svima, najljepša hvala predsjedniče što ste mi dali riječ. Dopuste da kažem kako uveliko cijenim mogućnost koju ste mi pružili da jutros s vama razmijenim mišljenje o e, ruskoj zabrani uvoza prehrambenih proizvoda Europske unije. Želim e, ovo izlaganje podijeliti tri dijela, dakle najprije reći par stvari o utjecaju te zabrane koja je jako ozbiljan, zatim iznijeti odgovor dosadašnje mjere koje je komisija poduzela i mjere o kojima e, koje razmatramo kao moguće te treće obraditi e, informativno pismo koje je E, komisija jučer napravila, e, sastavila i vama posredstvom tajništva e, proslijedilo. To pismo jučer je kolegi povjerenika raspravljao o toj zabrani povjerenik Čološ vam je dostavio vama i državama članicama sve podatke o tome. Dakle, prva stvar se odnosi na uticaj zabrane. Kao što ste vi rekli, predsjedniče, zabrana uvoza koju je odlu donijela 6. i 7. kolovoza e, Ruska federacija ima e, veliki utjecaj na europsku poljoprivredu. U biti su voće i povrće, mliječni proizvodi i mesni proizvodi su e, od danas do sutra zabranjeni, odnosno zabranjeno ih izvoziti. I to stvara ogroman pritisak na poljoprivredni prehrambeni sektor u Europi. Postoje dva učinka. Prvi je ovaj privremene prirode, nadamo se da je privremene prirode, dakle gubitak, veliki gubitak e, e, na tržištu jer Rusija je naš drugi e, kupac, dakle prvi je SAD, a Rusija drugi, prosječna vrijednost 11,8 milijardi eura se izvodi u Rusiju svake godine. Neke države članice i neki sektori su jako ugroženi, 29 posto našeg izvoza voća i povrća je blokirano, 33% izvoza sira je blokirano i 28% izvoza maslaca je blokirano. Dakle, kad vidite ove brojke izvoza i kad to povežete sa proizvodnjom, situacija je malo drugačija. Dakle, 29% izvoza našeg voće povrća je blokirano i to predstavlja samo 1,7% europske proizvodnje što se sira tiče. Kao što reku, 33% izvoza je e, ugroženo, ali to predstavlja 2,7% proizvodnje. Dakle, iako je utjecaj zabrane ozbiljan, ne bismo smjeli ipak niti pretjerivati E, uticaj na proizvodnju u Europskoj uniji, jer to se ipak odnosi samo na ograničen dio proizvodnje. No, ipak izgubili smo važno izvozno tržište. Kao drugo, učinak zabrane će e, izazvati prekomjernu opskrbljenost e, tržišta i to je kaskadni sekundarni efekt koji nastojimo sada procijeniti. Ovo je osobito problem u sektoru voća i povrća gdje je zabrana e, gdje je došlo do zabrane usred usred sezone branje. Naravno, želim već od samom početku reći da je mišljenje i povjerenika Čološa i, cijel, i cijelo kolegija povjerenika da je solidarnost ključ e, svega moramo imati zajednički europski odgovor na ovu zabranu i prijetnju e, na našu poljoprivredu i zajednička poljoprivredna politika raspolaže čitavim arsenalom instrumenata kako bismo se borili sa ovim problemom i možemo dakle E, upotrijebiti taj arsenal i situacija jest ozbiljna, mi možemo najbolje učiniti glede naše e, eksterne komunicirajući, dakle, pokazati smjerenost, staloženost i kao što sam ja rekao, odgovori su, protuodgovori su bili dosta umjereni, blagi, e, odnosno umjereni i mi ne smijemo gospodinu Putinu dati dodatni poklon i pokazati mu da paničarimo i što je komisija napravila kako bi odgovorila na zabranu e, do koje je došlo šest i 7. kolovoza. Pa kao prvo organizirali smo tjedne sastanke s državama članicama kako bismo raspravljali s njima o utjecajima u njihovim državama i raznim sektorima. To je bilo od velikog značaja za komisiju jer su on države članice nama dale jako važne e, informacije kako bismo znali dakle donijeti odgovarajuće mjere. Zatim smo pojačali e, nadzor e, tržišta, kako bismo znali što se stvarno dešava. Sve te podatke smo stavili na našu internet stranicu, tako da je to svima dostupno. Svaka informacija kojom raspolažemo je, dakle, svakom kome je potrebna i koje želi vidjeti, dostupna. A zatim, kao treće, donijeli smo određene mjere, brzo smo reagirali, Vidjet ćete iz bilješke da je komisija e, imala pristup u tri etape. Dakle, kao prvo, odmah je donesena odluka o, e, stabilizaciji tržišta za kvarljive proizvode, tu se odnosi najkonkretnije na voći povrće. Drugi korak je, su e, mjere stabilizacije tržišta za mliječne proizvode. Danas će komisija donijeti četiri odluke, četiri mjere. I treće, slijedimo i analiziramo situaciju na drugim tržištima, kao što je konkretno e, sektor mesnih proizvoda. Dakle, voće i povrće prvo, mliječni proizvodi drugi i treće meso. Dakle, za voće i povrće i mliječne proizvode već smo donijeli određene mjere, a što se tiče trećeg mesa e, slijedimo tržište, pratimo tržište i odlučit ćemo da li je potrebno donijeti e, kakve mjere. Povjerenik Čološ je u samom početku riješio da je potrebno brzo reagirati, donijeti brze odluke, čak i ako uvijek ne raspolažemo svim nužnim informacijama kako bismo opravdali ovu ili onu mjeru do zadnje pojedinosti. I iskreno govoreći ponekad e, donosimo odluke na temelju informacija koje nisu 100% pouzdane, ali to je bolje nego da čekamo zadnji trenutak da budemo sigurni da raspolažemo apsolutno svakom informacijom jer će u tom slučaju stvar biti još cijena biti još veća i svakako tako se nadamo da ćemo stvoriti psihološki i politički efekt kako bi svi znali da je Europska unija i komisija da su tu prisutne i da smo spremni pomoći. I dopustite jako kratko predsjedniče da kažem samo par riječi o mjerama koje smo već poduzeli za sektor voća i povrća vi ćete iz bilješke i preko medija da smo 11. kolovoza usvojili mjeru kako bismo e, pokrili e, povlačenje stržišta e, breskvi i nektarina. 18.8. smo najavili dodatnu mjeru koja će pokriti 13 kategorija voća i povrća koji su e, osobito ugroženi ovom zabradnom. Obje mjere nisu iste, nisu identične, donekle su različite, ali ne mislim da bismo trebali ovdje se baviti e, detaljima, ali obje predviđaju financijsku potporu od strane Europske unije za povlačenje voća i povrća i to ide kroz različita sredstva. Tu imamo tri destinacije, dakle e, u dobrotvorne svrhe, u zeleni, zelenu žetvu i tako dalje. Ove mjere se mogu primijeniti, države članice, proizvođači, pojedini proizvođači ih koriste. Ja vam nažalost danas i sad ovdje ne mogu iznijeti brojne pojedinosti o rezultatima toga svega. Naravno, mi sami jedva čekamo da vidimo što se događa, da vidimo kakav je utjecaj toga svega, kako, e, kako proizvođači reagiraju na to, kako i do koje mjere koriste te mogućnosti, te mjere. Prve informacije ćemo dobiti e, u e, našoj općoj upravi tijekom tjedna. Zatim prelazimo na mliječne proizvode. Ovdje želim reći da brojke jasno pokazuju da e, imamo velik problem ovdje i da je situacija jako loša u određenim zemljama. E, ova e, utjecaj ove zabrane je jako neuravnotežen u najmanju ruku i određene zemlje kao što je Finska, Litva, Latvija, Estonija ovise preko 90% njihovog, e, njihovih mliječnih proizvoda ovise o ruskom tržištu, no i nizozemska, njemačka i poljska izvoze ogromne količine svojih mliječnih proizvoda e, Rusiji i u ovim slučajevima e, zabrana je već izazvala smanjenje cijena proizvoda na njihovom tržištu moram reći da su cijene mliječnih proizvoda bile izrazito visoke zadnjih nekoliko godina, tako da se spuštamo s jako visokih cijena, no uopće nismo se približili onoj sigurnosnoj mjeri koja bi zahtijevala javne poduzimanje javnih e, mjera osim u ovim spomenutim zemljama ali e, to se odnosi samo na obrano mlijeko i mlijeko u prahu. Do toga bi moglo doći u narednim tjednima. Mi svakako jako pratimo tržište i razvoj situacije, imamo tjedne, e, tjedno sastanke i promatramo permanentno tržište mliječnih proizvoda. Što smo do sad napravili za mliječne proizvode? Donijeli smo četiri mjere danas privatna skladišta su otvorena za e, maslac i obrano mlijeko i za sireve koji se izvoze koji su bili izvoženi u Rusiju. I komisija je također danas donijela odluku da produži razdoblje u kojem je moguća javna intervencija od 30.9. do 31.12. ove godine i to prema pravilima prema kojima e, javna e, intervencija prestaje 20. E, rujna, ali mi smo htjeli dakle da izmijeniti to pravilo i reći da ćemo biti prisutni i spremni pomoći do kraja godine. To je bila važna psihološka i politička odluka da pošaljemo takvu vijest tržištu. Konačno što tiče mjesnog tržišta, nije, nikakve mjere nisu donesene do sada. To ne znači da mi nećemo ništa e, do, odlučiti. Povjerenik Čološ je rekao da je spreman donijeti nove mjere u slučaju potrebe, no za sad ne vidimo bilo kakvu potrebu da se brzo reagira. Što se tiče tržišta predarstva, e, ono je jako malo ugroženo ovom zabranom, dakle to predstavlja samo šest posto našeg izvoza, a to predstavlja manje od 1% izvoza Europske unije. Predarstvo je sektor za koji znate da je jako fleksibilan i može brzo reagirati i naći druge, e, druge mogućnosti. E, svinjetina zatim, tu je već postojala e, od ranije zabrana e, uvoza u Rusiju. Mi smatramo da je to bilo neopravdana zabrana do koje je došlo zbog e, afričke svinjske groznice. Mi smatramo da je to bilo neopravdano, ali to dakle nema nikakva dodatnog utjecaja. Držimo tržište pod nadzorom, a zatim imamo govedinu. i teletinu. Rusija je prvo odredište našeg izvo, izvoza, dakle 25% našeg izvoza ide e, u Rusiju, dakle ovdje imamo, e, morat ćemo naći alternativna rješenja, ne vidimo nikakav e, izravni utjecaj na cijene proizvoda u tom sektoru, no ista se logika primjenjuje. Čim vidimo da ima nekog utjecaja, čim nas alarmiraju države članice, mi nećemo kljevati i ćemo određene mjere. I zatim jako kratko e, želim još nešto reći, želim privući vašu pozornost na određene druge potencijalne moguće mjere koje bi mogla donijeti ili Europska komisija ili Europska unija i isto tako države članice i operateri. Dakle, kao što rekoh, imamo veliki arsenal mogućih mjera. Prvo je jako važno, dakle, što ćemo napraviti glede vanjskog tržišta. Nadam se da će zabrana biti uskoro e, povučena, ukinuta, ali bojim se da mnogi operateri smatraju da je Rusija postala nepouzdan partner i stoga sam e, dosta siguran da će ljudi početi tražiti alternativna tržišta. Što možemo učiniti kako bismo im pomogli? Pa očito je da je naš glavni interes da ukinemo e, brojne prepreke, trgovinske prepreke koje nas e, sprečavaju da izvozimo svoja dobra partnerima kao što su SAD, Turska druge zemlje postoje te takozvane sanitarne i fitosanitarne restrikcije koje čine taj izvoz e, svježih proizvoda e, nemoguć. Dakle, mi bismo htjeli razgovarati s partnerima i ukloniti te mjere. Zatim postoje i promičbene mjere. Jučer je komisija e, rekla da će više sredstava, finanskih sredstava biti na raspolaganju za promičbu i traženje novih tržišta u trećim zemljama dakle koji bila alternativna rješenja za e, proizvode koji neće moći biti prodani na ruskom tržištu. Zatim želim govoriti o mliječnim proizvodima. E, postoje, postoji mogućnost za države članice da pomognu uporabi postojećih schema. Kao što znate, e, komisija je podržala korištenje voća i mlijeka u školama i to je nešto što treba podržati. O tome se raspravlja pred ovim domom i nova uredba bi olakšala državama članicama e, promoviranje korištenja, odnosno trošenja voća i mlijeka u školama. Zatim postoji tako program za najugroženije i prema schemi koja je usvojena i prošle godine postoji čitav niz mjera koje se mogu poduzeti i ona na koju se želim osobito osvrnuti jeste instrument za stabilizaciju prihoda koji je e, opcionalna mjera za države članice, dakle na državama članicama je da odluče da li će koristiti tu mjeru, to nije na komisiji da odluči o tome. I kad se vidi čemu to služi, pa izgleda da stvarno upravo služi da se bori sa eh, situacijama kao što je ruska zabrana. Dakle, oni proizvođači koji su osobito ugroženi eh, zabranom s izvoza svojih proizvoda, njihovi prihodi mogu biti, gubitak prihodima može biti kompenziran. I konačno želim spomenuti i državne pomoći, potpore. Naime, e, postoje pravila koje omogućavaju dosta fleksibilnu potporu i pomoć e, proizvođačima koji su ugroženi ovom zabranom. Naravno, postoji tu i schema na europskoj razini. Mi ne želimo da sada dođe do situacije gdje će države međusobno da se natječu e, sa jedne s drugima glede pomoći koje će pružati svojim poljoprivrednicima Eto, najviše vam hvala. Ja se nadam da ovo bilo od e, koristi za vašu, za raspravu koja će slijediti. Naravno, puno toga se još može reći. Italijansko predsjedništvo vijeća je e, zakazalo izvanredni sastanak ministara poljoprivrede gdje će e, ministri izložiti ove iste elemente koje vam ja upravo sada izlažem. mi doista želimo ovome raspraviti s vama i čuti vaše mišljenje, dobiti vašu potporu, čućete zaključke koje u subotu donijelo e, vijeće o zabrani. Bilo bi dobro da isto tako i parlament podrži komisiju i da nam pomogne u ovom dosta teškom trenutku. Kao što rekao na samom početku, Jako je važno da raspravljamo o ovome i da budemo otvoreni, ne podcjenjujemo učinke zabrane, ali ipak moramo se pobrinuti da izbjegnemo bilo kakvu paniku i da imamo zajedničku, zajedničke temelje i kao što e, kao što znate, već vam je to rečeno prošlog tjedna, da zajednička poljoprivredna politika raspolaže brojnim arsenalom mjera koji ne smijemo okljevati i upotrijebiti. Najljepša hvala. Velika hvala. Imate našu potporu. Tema je jako važna. Prva osoba koja se javlja za riječ bit će gospodin Gelezus. Imate riječ. Samo vas želim podsjetiti da se 30 osoba javilo za riječ, tako da će se imati po jednu minutu. Αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη κατάσταση την οποία... Nalazimo se u kritičnoj situaciji. Moramo je proučiti i moramo to napraviti na objektivan način. Imam ovdje pred sobom tekst koji predlaže komisija. Na početku se e, polazi od činjenice da je Rusija nametnula embargo ali zapravo Europska unija je na prva počela sa sankcijom, a onda je druga strana uvela svoje sankcije. E, drugim riječima, e, mi smo se ovdje našli u jednom komercijalnom bloku kao, koji odgovara NATO savezu. Ovo je zapravo borba dvaju pjetlića. Europska unija i Rusija. A tko će iz toga nešto dobiti? Samo trgovci oružjem koji će se na taj način obogaćivati, a to sve na uštrb običnih ljudi. Htio bih samo pitati tko će platiti troškove da vojska ide sa baza u Ukrajinu. Tko? Narod će to plaćati i oni sada moraju nositi ovo sve na svojim plećima. A sve to usprkos činjenice da se među narodima stvara mržnja. Mi smo sami kao Europska unija za to odgovorni. Budemo li podržavali ovakvu vrstu politike? Naime, ne smijemo dopustiti, da to radi Evropska unija. Evropska unija mora biti čimbenik mira i igrati glavnu ulogu u ovoj situaciji, a ne stvarati mržnju među narodima. Dopustite mi još jednom da naglasim sljedeće. Ja sam došao iz Grčke i toliko smo propatili zato što Europska unija želi da Grčka bude hotel, a ne zemlja koja će razvijati vlastito gospodarstvo. Moramo paziti sada što radimo poljoprivrednom gospodarstvu. Hvala lijepa. Molim vas samo jedno. Bacite pogled na to koliko traje vaša intervencija. Gospodin Melo, izvolite. E, hvala. Htio bih nešto reći e, ukratko. Među ovim stvarima koje smo sada čuli, govorimo o utjecaju sankcija na Europu. Međutim, moramo znati da taj utjecaj nije isti za sve europske države. E, portugalsko ministarstvo je izračunalo da se radi o gubitku koji iznosi 9 miliona, naročito e, u sektoru svinskog mesa i sektoru vočarstva. Što se pak tiče informativne notice koje smo dobili, ipak e, me zanimaju neke stvari. U tom pisanom tekstu govori se o mjerama koje se mogu dodijeliti poljoprivrednicima na nacionalnom nivou u onim sektorima koji su najviše pogođeni. Nakon toga govori se ovisno o opsegu svega toga da bi moglo doći do izmjena onih e, iznosa koji se daju poljoprivrednicima od strane Europske unije. Na koji način će se E, to izračunati? Naime, na koji način se namiravaju smanjiti e, izravna plaćanja poljoprivrednicima? Kako ćete odrediti koje zemlje imaju problema s izvozom? I utiču li oni na ovu izuzetnu situaciju? Čuli smo naime da postoji kompenzacija koje se mogu koristiti u slučaju izuzetnih događaja, a sam embargo to jest. Hvala lijepa. Gospodin Hajtuna, izvolite. Cijena mlijeka je pod pritiskom u Europskoj uniji ali komisija je svedno uvela jednu dažbinu za kvotu od 400 milijuna eura, što će predstavljati sveukupan iznos od 800 milijuna eura. E, naime, komisija bi mogla povećati mliječne kvote što bi se e, moglo dakle e, pozitivno izraziti na tu e, dažbinu. Komisija bi to trebala napraviti sama i to je dobra mjera jer se radi o sredstvima koje se izravno dodjeljuju e, poljoprivrednicima. Prema tome želio bih zapitati komisiju kad ćete to napraviti. Hvala. Gospodin Belder ima riječ. de 125 euro toegezegd voor groente en fruit.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 et que dans ce conflit l'agriculture se trouve être en première ligne. Bardzo dziękuję. Pan poseł Serau. Bardzo proszę, panie pośle. Eh, excelentíssimo uh, Sr. Presidente da Comissão, uh, eh, Sr. da Comissão Europeia, caros colegas e caras colegas, as medidas de intervenção para o setor do leite que estão em cima da mesa uh,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 Obrigado. Dziękuję. Pani poseł Ja podržavam mjere koje je uvela Europska komisija za ublažavanje štete poljoprivrednim proizvođačima zbog embarga e, Rusije, ali ujedno evo sad ponovo tražim a tražila sam to i pisanim putem prije dva tjedna proširenje tih mjera na poljoprivredne proizvođače mlijeka i e, mandarina. E, naime, šteta koju Hrvatska trpi zbog ovog ruskog embarga iznosi 25 milijuna e, dolara i moram izraziti svoju zabrinutost posebno za sektor mlijeka i mandarina jer oni će teško e, uspjeti dakle ti proizvođači plasirati svoje proizvode. Hrvatska kao nova članica Europske unije osim što je pogođena sa ovim ruskim embargom E, pogođena je i nekim ograničenjima koja europska komisija stavlja pred nas ja sam o tome već govorila na ovom odboru i tražila sam od europske komisije da promijeni e, pravila odnosno kriterije za potpore koje se daju za uvođenje mlijeka voća i povrća u škole. ukoliko europska komisija ne promijeni te kriterije mi dakle niti taj segment mjera nećemo moći trošiti što smatram da je izuzetno e, nepravedno i diskriminirajuće za hrvatsku. hvala lijepo. Pani poseł Senra, Hvala. Riječ ima e, gospođa Hvala. Za početak dopustite mi da kažem da su poljoprivrednici žrtve neodgovornog ponašanja najprije naših vlada. Nadalje, želim reći predstavniku komisije da je vrlo lako biti odvažan, a radi se o životu i smrti naših poljoprivrednika. Mislim da biste govorili sasvim drugačije da se radi o vašim plaćama htjela bih naznačiti nekoliko elemenata. Prvo, govorili ste o vrlo kratkoročnim mjerama pretpostavljam da ste svjesni činjenice da kada se radi o poljoprivred, e, o mliječnim proizvodima do kraja godine i do o i povrću, da do kraja godine neće nikakvih rješenja biti, nikakvih promjena. Drugo, za mesni sektor za sada niste donijeli nikakve mjere, a znate da se radi o sektoru koji je također pogođen. Što se pak tiče sektora mlijeka, nalazimo se u zaista izuzetno teškoj situaciji zbog odluka vezanih za liberalizaciju tržišta, ukidanja kvota. I zato će situacija sada biti i još i teža. Znači neće biti nikakvih prilagodbi između ponude i potražnje. A sada nešto o cijenama za svaki od tih proizvoda, za stoku i za voće i povrće, te su cijene smiješne. Osim toga, zaista je nepodnošljivo da postoje razlike i koje se prave između onih koji su članovi organizacije proizvođača i oni koji ne pripadaju takvim organizacijama. Pa svatko od nas valjda može imati pravo e, da bude ili ne bude član neke organizacije, a takve potpore trebale bi se davati svima. Hvala. Hvala lijepa. Molim vas, ne želim vam e, sada ukidati mikrofone, ali budite kratki, gospodin Bogović. Europski poljoprivrednici prve su žrtve sukoba između Rusije i Europe. Slovenski poljoprivrednici imaju probleme u sektoru voćarstva. Bojimo se da će se to također odraziti i na mljekarstvo i e, na sektor mesne proizvodnje. To su dva zaista važna sektora u Europi. se zahvaliti, htio bih se zahvaliti Europskoj komisiji na tome da je reagirala promptno. A e, također što se tiče dijeljenja voća i mlijeka u školama, moram reći da kad se radi o e, zelenoj žetvi i drugim sličnim e, mjerama uništenja, mislim da to nikako nije prihvatljivo. Iz različitih razloga mi se e, zato zalažemo za predložene mjere izuzeća. Hvala gospodin Rupe. Slušali smo predstavnika komisije i vidimo da komisija situaciju razumije kao što razumije i stvarni utjecaj same krize. Međutim, predložene mjere čak iako se u nekim zemljama može očekivati da će rezultirati stabilizacijom situacije E, u drugim zemljama, pa kao baltičkim zemljama i Finskoj, te mjere neće biti dovoljne. Biće potrebne dodatne mjere, naročito u svinjogojstvu, e, jer ono nije pogođeno samo ruskim embargom, već i sa afričkom svinjskom groznicom koja je e, pogođena ovom krizom u proizvodnji svinjskog mesa. Moramo razmotriti ovu situaciju. Proizvodnja je smanjena za 20 do 30%, što znači da se jako povećava rizik od e, rizik gubitka radnih mjesta. A e, Baltičke zemlje i Finska obratili su se komisiji sa zahtjevima i predlozima mjera koje bi se mogli primijeniti. Hvala. Hvala. Gospođa doc ima riječ, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Hvala vam na ovom izlaganju. E, htjela bih se osvrnuti na neki od mjera. Govorili ste o ovom privatnom e, stvaranju e, i uskladištavanju. To je i mnoge mjere javne intervencije su pozitivne i pozdravljam ih. Međutim, te se mjere ne koriste, što nije iznenađujuće u u e, Irskoj proizvodnja po litri iznosi 26 ili 27 penija, a interventne cijene su jako male. Sve dok ne dobijemo odgovarajuće interventne e, cijene, imat ćemo krizu u mljekarstvu. Baš kao što je to bio slučaj 2008. 2009. godine. Moramo uvesti e, potpore za izvoz i to će jedino omogućiti da se sektor ponovno promijene. Što se tiče pak kvota i ukidanja tih kvota sljedeće godine, ja mislim da ovaj odbor zaista mora na tome poraditi i mislim da bismo morali tražiti da se e, kvote ukidaju postupno, a ne odjednom sve. Sjeverna iska bit će naročito pogođena jer izvozi mlijeko i maslac u Rusiju. Hvala lijepa. A sada gospodin Hausling. Hvala lijepo. Latvija zaslužuje solidarnost, no moramo razlikovati uistinu one koji jesu stvarno pogođeni. Baltičke zemlje i Poljske su uistinu e, najveće žrtve i to moramo tako ustvrditi. No postavlja se načelno pitanje da li e, naša politika treba se usmjeravati na izvoz, posebice u mliječnom sektoru. I zato je opravdano pitanje E, obzirom da ćemo odbaciti kvote, e, trebamo li uistinu toliko viškova na mliječnom sektoru? Ne smijemo se oslanjati na izvozne subvencije, to bi bila fatalna pogreška. Imam tri konkretna pitanja. Prvo pitanje je e, citrusi u regiji Valencija i jabuke da li uopće postoji potražnja u EU za tom vrstom voća? Ta regija izvozi u Rusiju. Drugo pitanje je da li je 4 milijuna dovoljno za ublažavanje krize? Što će se dogoditi ako će nam trebati više sredstava i kako će se to odraziti na izravna plaćanja? I postoji još točka koja me jako ljuti trgovina, odnosno trgovci u ovoj situaciji najviše profitiraju. Na primjer, u Njemačkoj su cijene za maslac e, povećale se za 20%. E, pitanje je, možemo li e, voditi pregovore sa maloprodajnim trgovačkim nacima tako da oni ne ubiru najviše profita iz ove situacije? Hvala lijepo, predsjedniče. E, dolazim iz e, Sjeverne Irske, iz regije koja je suočena sa istim zabrinutostima. Ovo je početak situacije koja neće se dugo e, završiti. Vidimo mnoga umanjenja cijena no to e, ne bismo sada smjeli e, smanjivati tržište, trebamo poticati tržište unatoč ovoj situaciji. E, ono što je najbitnije u sljedećim mjesecima je to što, da, će nestati kvote u ožujku 2015. godine. Znamo već da neke države članice učvršćuju svoje pozicije u svjetlu toga da postoji povećana proizvodnja. E, interventne cijene koje su trenutno određene su posve nerealne i ne odražavaju e, stvarnu situaciju na tržištu. Hoće li komisija povećati cijenu e, interventne cijene ako će to biti potrebno? To je moje prvo pitanje. Moje drugo pitanje uzimajući u obzir reformu mliječnog sektora od prošle godine, imate li dovoljno alata i e, instrumenata da obavite posao koji se mora obaviti, a to je vrlo ozbiljen posao koji nam predstoji tijekom sljedećeg mjeseci. I treće pitanje, e, privatno, privatno skladištenje je u redu, no e, ono što je sada u privatnim skladištima će se pojaviti na tržištu u proljeće sljedeće godine Dakle, da li uzimate u obzir e, duže razdoblje koje je potrebno za privatna skladišta prije što se proizvodi pojave na tržištu? Molim vas da to uzmete u obzir. Gospodin Bizoto. Hvala lijepa. Već je rečeno da je taj embargo na različite načine pogodio različite zemlje. A e, mnoge su zemlje, dakle, kao što smo rekli, bile pogođene na različite načine. E, vidimo da je to koštalo već proizvođače 100 milijuna eura. Prema tome iz toga vidimo da e, sredstva koja su stavljena na raspolaganje su smiješna. Molim svim kolegama da tražimo da se od komisije da oni izvoje veća sredstva, a ne ovakvu milostinju koju su dali do sada. Trebalo bi također tražiti da Europska unija prestane s ovakvim sankcijama jer poljoprivrednici ne mogu plaćati zbog krivih izbora koje je napravila Europska unija. E, povećati sankcije kao što stalno želi raditi Europska unija čista je ludost. Hvala lijepo predsjedniče. Ja bih želio reći da kada se radi o ovoj potpori proizvođača voća i povrća, ta potpora dopire do pojedinačnih poljoprivrednika, dakle do onih koji e, dijele voće i povrće u humanitarne svrhe ili uništavaju svoje urode. No međutim, najveći problem je nedostatak i gubitak prihoda jer e, cijene naglo padaju. Stoga bi komisija trebala pripremiti neku vrstu, neki oblik potpore koji bi, potpore koja bi bila namijenjena onima koji su izgubili najviše prihoda. Bez takvog rješenja ova potpora će biti samo simbolične naravi. I drugo pitanje koje je također otvoreno je pitanje napuštanja primjene sankcija za e, premašivanje kvota. Situacija je toliko teška na ovom tržištu već sama po sebi i onda ove sankcije, ove kazne su neshvatljive. Gospodin Des, hvala lijepa gospodine predsjedniče i gospodine Korte hvala vam lijepa što ste ovdje u odboru e, toliko informirani, no ipak me čudi da e, E, danas, ovdje nije s nama povjerenik. E, da li je zauzet, da li je bolestan, da li je izgubio interes. Mislim da je trebao danas biti s nama jer ovo vrlo važna situacija. Mi bismo mu postavili neka zanimljiva pitanja vezano uz mjere koje se uvode. Želio bih reći neke od tih mjera jesu vrlo e, zanimljive i važne. moramo djelovati vrlo brzo, posebice zato što su ti proizvodi lako pokvarljivi. Što se tiče maslaca i mliječnog sektora, tu moramo najbrže reagirati reagirati, intervenirati kako bismo rasteretili tržište. Osim toga moramo pokušati da kod te lako pokvarljive robe koja je označena e, ruskim e, deklaracijama, odnosno bila je namijenjena e, izvozu u Rusiju, da je možemo plasirati te proizvode u nekim drugim državama članicama. To bi trebalo pojednostavniti što je moguće brže sve te mjere kako bismo rasteretili tržište gospodin Vojčovski. Želio bih pitati zašto komisija nije posegnula za sredstvima iz fonda za krizu dodatno uz ovih 400 milijuna eura, jer ti, ta sredstva dolaze iz direktive o zajedničkom tržištu. E, trebalo je ublažiti disfunkcionalnosti tržišta. Postoje nepravilnosti na tržištu, je uistinu tako. Međutim, u drugim državama, e, kao što je Poljska, Litva, Estonija, Latvija, Finska, postoji ozbiljna kriza u određenoj mjeri i u Njemačkoj. To su zemlje koje su najteže pogođene embargom i koje prolaze kroz tešku krizu. Stoga je potrebno e, posegnuti za sredstvima iz fonda za krizu E, što se tiče e, zaraze e, ebolom i ekolom, tada je Europska unija reagirala vrlo brzo, a sada imamo jednu od najtežih kriza u posljednje vrijeme i ne aktivirate te fondove za izvanredne situacije. Trebali biste iskoristiti taj novac jer uistinu je ovo vrlo ozbiljna kriza. Gospođa Herams Garcia. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, željela bih zahvaliti komisiji na izvješću. Trebali smo biti agilni u ovoj situaciji, no što je to bilo u prošlosti. Ovih 25 milijuna eura čini se da je dobar početak, no potrebna su nam dodatna sredstva za buduće potrebe. Buduće potrebe koje će proizaći iz mliječnog sektora. Također bih željela naglasiti da za većinu proizvoda, moram pitati je li komisija uzela u obzir e, različite druge posljedice izvoza, na primjer gljive. Poljska izvozi mnoge gljive u Rusiju, no što će se dogoditi kada se te gljive pojave na unutarnjem tržištu, što, kako će se to odraziti na konkurenciju u drugim državama. Također e, imamo, postoje različite fitosanitarne mjere i pravila. E, na primjer u SAD-u su te drugačiji standardi, kako želimo plasirati proizvode tamo. E, koje mjere od, e, u smislu svjetske trgovinske organizacije će primijeniti Europska unija. To bi također željela znati. Hvala, gospođa Aguilera. Dame i gospode, raspravljamo o posljedicama za europsku poljoprivredu u smislu političkih odluka koje, će, koje je najprije donijela Europska unija, a zatim Ruska federacija politički sukob za kojeg se svi nadamo da će uskoro biti okončan, iako izgledi baš nisu najbolji i to nas brine i zato sada ovdje o tome raspravljamo. Komisija je zatražila potporu za mjere koje su usvojene e, te mjere da bismo mi mogli podržati moraju biti učinkovite, uravnotežene i izbalansirane. E, učinkovite za sektor, e, pravične i pravedne jer moraju riješiti podjednako problem cijelog poljoprivrednog sektora u EU i trebaju predvidjeti mehanizme za prevenciju krize u smislu cijena. Također te mjere bi trebale e, biti stavljene izvan snage onog trenutka kada se ukine ruski embargo. Dakle, te mjere moraju biti pravedne, a za moju zemlju, e, Valenciju, Andaluziju, Kataloniju, Kastilju e, i Leone La Manša, e, te mjere predstavljaju veliko opterećenje i mi sada vidimo povećanu svijest i u smislu različitih drugih usjeva i žitarica. E, e, ne pogleda se dovoljno pozornosti mediteranskim kulturama. Zašto je izdvojena samo jedna vrsta voće, a ne citrusi, lubenice, dinje i tropsko voće? Predsjedniče, znam da više nema vremena, ali dopustite mi ipak još da nešto kažem. Zašto su krastavci pogođeni, a ne e, druge vrste povrća? Dakle, nije istina da sve što se inače izvozi na rusko tržište e, će imati posljedice na druge poljoprivredne proizvode. Moramo odrediti prioritete i preferencije Europskoj uniji, moramo imati e, promođbene mjere za e, internu potrošnju Moram pitati komisiju što se događa sa e, distribucijom velikih razmjera, odnosno velikim distributerima, da li oni profitiraju od ove krize. Hvala vam. Gospodin Tarabela. Hvala predsjedniče. Prošle subote bio sam na terenu, na jednoj tržnici gdje sam e, izigravao prodavača jabuka i krušaka i Htio sam vidjeti kakva je situacija i vidio sam koliko je stanovništvo zainteresirano za to voće i svi su znali što se dešava, opasnost od uništenja tog voća i na su sreću da komisija to razmatra tu mogućnost kao krajnju krajnost. No, htio bih se nadovezati, zar ne bismo trebali iskoristiti ovu krizu s Rusijom, ovaj embargo, kao jednu mogućnost da ponovno inzistiramo e, o potrebi dakle u sektoru voća i povrća može to biti slučaj s, vo, s proizvodima ali konkretno s voćem i povrćem e, da se inzistira na tome da se to više troši voće i povrće jer kao što znate svjetska zdravstvena organizacija e, prekonizira, preporučuje da se 400 grama dnevno e, troši voća i povrća, a samo 4 od 28 država zadvoljava to. Dakle, evo, moja, moj prijedlog je da iskoristimo ovu priliku da ponovno radimo na kampanji e, veće potrošnje voća i povrća u e, javnosti u Europskoj uniji. Hvala. Gospodin Kalinovski, hvala lijepa. E, glavni ravnatelj, glavni direktor je primijetio da se radi o ozbiljnom učinku i posljedicama, no ako pogledamo količine koje se iznose za intervencije i ako ih usporedimo sa iznosima e, koje smo primijenili kod e, ekole krize, vidimo da komisija nije zapravo shvatila cijelu ovu situaciju dovoljno ozbiljno, e, a situacija je ozbiljna za desetke tisuća poljoprivrednika što se tiče E, mliječnog sektora. Slažem se sa onima koji e, tvrde da bismo trebali e, ukinuti kazne za one koji su premašili kvote, no nemamo diskriminirati one proizvođače koji nisu članovi organizacija proizvođača. Ne smijemo kazniti one koji nisu se udružili, koji nisu se priključili nekoj organizaciji. Spomenuli ste neke proizvode koji neće biti obuhvaćeni sankcijama na primjer imamo e, zelje, e, e, kiselo zelje, postoje različiti proizvodi koje bismo također trebali uključiti na ovaj popis proizvoda koji će biti, za koje će se dobivati naknade. Hvala. Hvala, predsjedniče. U svojstvu zastupnice, ali isto tako i poljoprivrednice, jer ja proizvodim povrće, ja sam u samoj žiži problematike. Istina je da moramo zadržati trezvenost, ne smijemo paničariti, ali s obzirom na ovo što nam je komisija objasnila, ja postavljam nekoliko pitanja. Kao prvo mogu samo pozdraviti reaktivnost povjerenika Čološa, iako je e, reakcija u potpunosti ne, nedostatna, ali vjerujem da će to biti kompletirano. I jedno od pitanja koje postavlja komisija jest te da treba ukloniti e, određene blokade i e, e, odštete koje su ponuđene za su jako nedovoljne. Vidjeli smo 2011. godine u trenutku krize Šrihe Koli da je to bilo potpuno nedostatno jer to je te nadoknade su znatno ispod cijene proizvodnje u brojnim zemljama. Isto tako postoji još jedna tema tu se radi o de minimisu i e, e, na koja mogu imati pravo određene države članice. I konačno, svi se mi slažemo, treba jesti više voća i povrća, ja to ne mogu, e, ja se tome ne mogu suprotstaviti naravno, ali predlagati e, financiranje u komisiji tražiti od poljoprivrednika da oni sufinanciraju takvu promidžbenu kampanju potpuno se neprihvatljivo. Gospodin Ren, izvolite, imate riječ. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. E, moram trenirati u ovoj vrlo e, važnoj raspravi za finske poljoprivrednike. Poštravanje sankcija je bilo neizbježno uslijed činjenice E, da se e, zaoštrila kriza situacija u Ukrajini. Istodobno učinak ove zabrane e, uvoza proizvoda Europske unije u Rusiju je različit za različite regije Europske unije. Pa, neki su, pogođeni više, neki manje. Baltičke zemlje, Poljska i Finska pretrpili su najveće štete. Stoga je od presudne važnosti da komisija pokloni posebnu pozornost e, proizvođačima u mliječnom sektoru i to primjenom brzih i učinkovitih mjera i to primjenjujući cijeli arsenal mjera u, u, ime solidarnosti, kao što je komisija s pravom naglasila. Europska unija treba ublažiti e, krizu za proizvođače kako e, gubici ne bi bili prekomjerni. Mora ublažiti posebnu situaciju za one koji su najviše koji su najviše pogođeni zabranom izvoza. Mjere moraju biti sveobuhvatne i vijeće ministara bi trebalo usvojiti te mjere što je moguće brže, jer je ta vrsta solidarnosti od presudnog značenja i za zadržavanje e, potpore javnosti za našu sveukupnu politiku. Gospodin Jar, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. I ja bih želio da je danas s nama ovdje povjerenik, obzirom da je situacija uistinu teška i povjerenik bi trebao reagirati i zatražiti e, kontakt sa zastupnicima. Nadalje, posljedice se osjećaju tamo gdje to uopće nismo očekivali. Imamo zajedničko tržište i u mojoj, regiji i je upravo berba jabuka i rajčica i e, osjećamo posljedice krize iako ne izvozimo proizvode izravno u Rusiju. Pitanje je za komisiju. Mi moramo E, se pripremiti na situaciju u kojoj nećemo imati dovoljno novaca. I jedna želja za e, predsjednika, mi kao odbor Agri bismo trebali uputiti jedan dopis e, na odgovornima koji bi trebali pripremiti mjere ublažavanja. To bi bio važan signal. Što se tiče programa za škole, podjela e, voća i mlijeka. E, učinite te programe dostupnima svima. Mjere za stabilizaciju su vrlo važne i potrebno ih usmjeriti poljoprivrednicima. Hvala. Gospodin De Castro. Hvala predsjedniče. Sasvim sigurno Prilika je da se danas podsjetimo na greške iz prošlosti. Za vrijeme reforme zajedničke poljoprivredne politike svi su tražili intervencije, a sada ponovno tražimo da Europska komisija intervenira masivno. Paket za borbu protiv krize, kao što je rekao kolega Michel Danten i drugi, e, je, moramo se posjetiti zbog toga što nema sredstava, sada će poljoprivrednici platiti zbog, ovu, zbog ove krize. Ali ja nemam puno vremena pa ću to samo postaviti pitanje komisije. E, rusko tržište je e, ono na koje se izvosi 33% europskih e, sireva proizvodenih u Europi. A taj sektor prema uredbi stvara probleme zbog toga što se piravi razlika između sireva koji imaju oznaku sezonskih i ostalih sireva. I bojim se da će to stvoriti još dodatne e, probleme zato što dio sireva neće moći koristiti ove, ova sredstva. Gospodin Agnju. Komisija tvrdi da hrana koja ide u, koja je do sad išla u Rusiju, da će trebati ići drugdje. A istovremeno Ruski, Rusi će morati svoju hranu nalaziti svakodnevno, tako da ćemo vidjeti veliki niz karusel trgovaca i posrednika e, koji će se stvoriti. No, molim da e, se komisija ne postara, kao što to inače radi, da e, one sposobi ovakvu novu, ovakav novi vid trgovine. Hvala gospodin Buda. Hvala predsjedniče. Želim naglasiti utjecaj koji ovo može imati na proizvodnju prehrambenih proizvoda u Europskoj uniji. U tom kontekstu moramo govoriti o kompenzacijama koje ćemo dati i kako ćemo ih e, izračunati i dodjeljivati. Ne smijemo imati simplistički pristup e, koji će biti mjeren e, obimom proizvoda koji, će bi, koji bi bio isporučen Rusiji, jer tu bi mogao neko izgubiti ukoliko se određeni, određene količine narudžbi otkažu na unutarnjem tržištu, jer ono sve što ostane na našoj lokalnoj proizvodnji može izazvati distorziju tržišta. Na primjer, rumunski proizvođači koji su prodavali svoje proizvode u Njemačkoj vidjet će da će e, njemačko tržište biti zatrpano proizvodima ove godine, tako da je posljedica da ćemo imati ogromne, ogromne rezerve, a Rumunj to u Rumunjskoj može utjecati na pola proizvodnje, e, a ako se ista stvar desi i u drugim državama članicama, onda ćemo izgubiti još veći udio e, proizvoda. Tako da ne smijemo uzimati samo u obzir direktnu prodaju u Rusiji. Tako da molim komisiju da to uzme u razmatranje. Hvala gospodin Denono, izvolite. Hvala predsjedniče. Da, ja bih evo htio iznijeti svoje svjedočenje. Ja sam predsjednik jedne regije u Francuskoj, Limuzen, koja je poljoprivredna regija prvenstveno i koja je uspostavila jako plodonosne odnose e, sa dvije ruske regije, e, upravo na polju e, izvoza poljoprivrednih proizvoda i vidio sam nekoliko puta sam išao u Rusiju i ustanovio sam da postoji velika potražnja e, Rusa za poljoprivredne proizvode iz Francuske, ali općenito iz Europske unije. I mislim da ovaj embargo ne može biti dugotrajan, jer će izgladnjeti ruski narod. I mislim da ovu krizu treba riješiti što je prije moguće. Što se moje regije tiče, mogao sam ustanoviti, utvrditi da tisuću goveda koje je trebalo izvesti, da su danas blokirani, i to ima konkretne posljedice na e, uzgajače i htio bih da e, komisija razmisli o kompenzaciji dakle na području e, mesa. A isto tako postoji isto tako problema što se tiče izvoza krumpira jer Rusiji je to potrebno i dakle treba znati da je ovo jako važna stvar. A za kraj želim samo reći da mljekarske kvote ništa nisu pomogle. Hvala. Gospodin Hazakamp ima riječ. Gospodje, Hvala predsjedavajući. Sada se govori o jednoj velikoj krizi u svijetu, krize e, biološke raznolikosti, klimatskih promjena, kriza vodnih resursa, samo ću njih citirati. E, sad to što mi hoćemo povećati proizvodnju u Europi, to znači da dostižemo određene granice u ovom svijetu, tako da bi bilo potrebno da donesemo neke inteligentne e, odluke i da e, izvučemo pouke iz prošlosti. evo sad mislim na primjer gospodina Starabele on je rekao da bi trebao poticati potrošnju mlijeka i voća i još neke možda druge ideje. Da li se komisija slaže sa mnom ako kažem da bi povećanje proizvodnje u teškom problematičnom razdoblju kada smo došli do iscrpljivanja mogućnosti naše zemlje, da li je to pravo rješenje, zar se ne bismo trebali okrenuti održivom, održivoj proizvodnji, e, manjoj proizvodnji i slaže li se komisija s tim da bi trebalo poljoprivrednike pomoći potaknuti da rade na manjoj proizvodnji, održivoj proizvodnji, na biološkoj proizvodnji. Da li se komisija slaže s tim e, da je dumping e, mječnih proizvoda uzrok distorzija na tržištima i da to nije nužno potvrda solidarnosti, primjer solidarnosti. Hvala. Hvala predsjedniče. Žele bih najprije reći kako sam iznenađena što povjerenik nije tu među nama. To je čista politička kazna. Ja sam mislila da će on biti tu. Jučer je bio na sastanku komisije žalim zbog toga. Nizozemska je jako ugrožena, bilo da se radi o sektoru mlijeka ili voća i povrća, to smo već vidjeli ljetos. Već smo dobili određenu potporu, ali treba nam još više financijskih sredstava i moramo reći e, odboru za e, proračune da nam treba više sredstava za sve sektore, osobito za e, sektor svinskog mesa, svi su sektori ugroženi i slažem se s onim što su kolege do sad rekli. E, program voća i mlijeka u školama je jako važan. Dakle, ovo nadam se da ćemo jako brzo završiti s sankcijom, ovim sankcijama i da ćemo uspostaviti sporazum s Rusijom. Hvala, gospodin Fara. Hvala, predsjedniče. Imam dvije primjedbe. Kao prvo, ovo je najveća politička kriza od kraja hladnog rata, Europska unija i SAD su odlučile donijeti novi niz e, negativnih mjera od 1.8. protiv Rusije. Mislim da Rusija nije nebitna zemlja, da e, se da je to važno imati dobre odnose s njom. Što se tiče mjera, mislim da će ove mjere koje je Europska unija donijela, da će biti jako teške i čini mi se da smo mi poput vatrogasaca piromana u Francuskoj su procijenjene, su gubici procijenjeni na milijardu eura godišnje. Gospodine povjereniče, odnosno predstavniče komisije, rekste da e, nećemo moći pokriti gubitke. Pa ja vam hoću reći nešto. Danas Europska unija glede ove krize nije dobro predvidjela stvari i ne može riješiti ovaj politički put kojim se uputila od već nekoliko mjeseci. Hvala. Kolegice Gines, imate riječ. Hvala predsjedniče. Mogu li samo podržati ove koji se e, koji traže pomoć za mljekarski proizvod. Ne smiju farmer biti e, kažnjeni zbog ove teške situacije i vijeće mora ponovno razmotriti e, pomoć za mljekarski sektor. Isto tako što se tiče kolega Dantana i De Castra, u potpuno su pravu. Mi želimo više od same solidarnosti s proizvođačima u Europskoj uniji, želimo solidarnost za proizvođače i sve građane Europske unije. Ovo nije samo poljoprivredna kriza, ovo je politički problem. Stoga je potrebno tražiti dovoljna sredstva, što znači puno više od onoga čim raspolaže ovaj odbor i sektor kako bismo osigurali stabilnost. Treću točku je spomenuo gospodin Melo, a to je prijedlog da izravno smanjimo davanja proizvođačima Dakle, takva mjera je neprihvatljiva, jer izvorna primjedba o tome što sam rekla da trebamo imati više sredstava, to je nešto što mora biti riješeno, što prije moguće želim čuti očitovanje komisije po tom pitanju. Hvala. Hvala, gospodin Dorfman, imate riječ. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Bit ću vrlo kratak, obzirom da sam želio reći upravo ono što je gospođa eh, Mekinis upravo sada rekla ova kriza nije samo kriza poljoprivrede, već je to velika međunarodna kriza, a cijenu plaća europska poljoprivreda. To je tako Rusija odlučila, mi to nismo htjeli, no mislim da je sada malo absurdno da mi E, moramo tražiti resurse unutar proračuna za poljoprivredu e, gdje nema dovoljno novca i e, smiješne interventne cijene su određene i dolazim iz regije u kojoj raste 10% europskih jabuka i doživljavam situaciju iz prve ruke na vlastitoj koži i ove interventne cijene uistinu neće biti dovoljne Dakle, potrebna je solidarnost sviju. Molim kolege u komisiji da razmisle kako će pronaći novac u europskom proračunu, a ne samo u proračunu poljoprivrede. To je ono što nam je najvažnije. Hvala gospođo moja, izvolite imate riječ. Hvala. Htio bih pitati komisiju je li svjesna kakva je situacija, je li svjesna da za poljoprivrednike na jugu Europe da su oni na koljenima zbog vaših divnih rješenja da pustite, da otvorite tržište proizvodima iz Maroka, e, izuzetno jeftinim proizvodima, bez ikakve, ikakve kontrole kakvoće njihovih proizvoda. Dakle, proizvođači e, e, na jugu Europe uopće ne žele niti brati te to voće jer samo ne mogu pokriti cijenu. Dakle, to je problem koji postoji još puno, eh, koji je puno stariji od ovog embarga ruskog. Dakle, htjela bih znati da li komisija ima rješenje za to. Hvala gospodine imate riječ? Hvala predsjedniče, ja se slažem da je ova kriza prvenstveno političke prirode i želim čestitati komisiji na sposobnosti brzog djelovanja već od osmog mjeseca, od samog početka izbijanja krize. Ovo je i kriza političke prirode, ali su poljoprivrednici njene prve žrtve, glavne žrtve. Pitanje koje se postavlja je pitanje e, kratkoročnog upravljanja, rukovođenja krizom, ali isto tako i anticipiranja dugoročne prirode uz naravnu nadu da se kriza okonča što prije moguće. Dakle, moramo istaknuti problem sredstava koja će biti stavljena na raspolaganje. Modalitet će biti kasnije dogovoreni, ali postoji ta obveza da se stvori konkretan proračun za e, upravljanje ovom krizom. I mislim da je od ključnog značaja da s komisijom, vijećem i da se parlament složi oko stvaranja tog e, tih sredstava i htio bih znati da komisija kaže kada, kojem roku bismo mogli to uspostaviti i naravno da to ne stavlja, ne ugrožava reformu zajedničke poljoprivredne politike. Hvala, gospodin Erikson, imate riječ? Hvala. Ja samo želim reći da je povjerenik u ovom slučaju jako brzo i relevantno djelovao. Ovo je veliki problem za određene regije i proizvođače u Europi, ali mislim da ne bismo smjeli pretjerivati govoreći o krizi za europske poljoprivrednike. Ljudi ovdje isuše govore o krizi a ne mislim da je to toliko katastrofalna situacija. Naravno moramo biti solidarni s ljudima, s proizvođačima, ali mislim da ovo općenito neće izazvati smanjenje cijena i da ćemo mi moći, odnosno da će se proizvodi moći prodati i na drugim tržištima. Hvala. Hvala, gospodin Ribero ima riječ. Hvala, predsjedniče. Ja sam jako zabrinuta zbog posljedica ruskog embarga, ne samo na izravne, već na neizravne posljedice. Naime, moramo za izbjeći zahuktavanje, odnosno domino efekte krize, jer nema samo Rusija, nije samo problem u Rusiji, već i preko drugih zemalja. Europska unija mora biti sposobna od, pružiti odgovor na krizu koju je izazvao, izazvala ruska zabrana uvoza, ali isto tako moramo imati na umu sve one prethodne probleme koje smo imali, dakle problem u mliječnom sektoru, dakle koje su to mjere koje će poduzeti Europska komisija za države koje će indirektno biti ugrožene ovom situacijom ili, na primjer, kao što je to slučaj s Portugalom koji nema sredstava na raspolaganju kako bi pružio javnu potporu svom sektoru mliječnih proizvoda. Hvala. Hvala. 35 zastupnika se javilo tijekom rasprave. Sada, gospodine Korte, imate riječ. Možete reagirati. Hvala. Moram e, početi tako što ću otvoreno priznati da neću sasvim sigurno moći odgovoriti na sva vaša pitanja, ali uz pomoć kolega Pokušat ću odgovoriti na pet glavnih točaka i dakle dati neku vrstu spirnih e, odgovora. Dakle, prva stvar koju sam iz vaših pitanja i komentara razlučio je da nismo napravili dovoljno. Što mogu na to odgovoriti? Da, ovo što sam ja nazvao i što je nazvao povjerenik Čološ kao oružjem za slučaj krize smo morali sada testirati. I povjerenik je rekao, mi ćemo testirati mjere koje imamo na raspolaganju i ne bude li to dovoljno, napravit ćemo više. Drugim riječima, možemo primijeniti mjere koje su moguće, a ako ne budu dovoljne, napravit ćemo, e, ćemo nove. Prema tome, kada bude potrebno, reagirat ćemo. To me dovodi do voća i povrća. Mnogi zastupnici su rekli da tu e, nemamo ravnopravan pristup. Mnogi od vas su rekli da e, citrusi i ni mnoge druge o voće s juga Europe nisu na listi. Ne, nisu zato što su, e, se to bere kasnije. Mjere koje smo mi donijele, e, donijeli su za period od sredine kolovoza do kraja studenog. I izdvojili smo 125 milijuna eura za to. A kasnije ćemo se pozabaviti drugim voćem i povrćem primjerice kupusima. E, gospodin Nikolson i mnogi drugi govorili su o privatnim skladištima, razini e, poticaja i tako dalje. Za privatna skladišta e, za mlijeko i mlijeko u prahu, to je nešto čime smo se uvijek koristili i to je zapravo ista količina kao i prije. Temeljimo se na cijeni koštanja skladišta koje dobijemo od zemalja članica. To je pouzdan podatak i obično e, to dobro funkcionira. Sad ćemo vidjeti hoće li to funkcionirati, prema tome testirat ćemo. Zatim sedmomjesečni period također. E, moram reći da nije, da se ne radi o tome da sirevi koji u ožujku dođu u privatno skladištenje. Dakle, oni koji će doći u ožujku da će moći da će se njih ta mjera moći primjenjivati. Dakle, nije točno da samo oni koji su proizvedeni sada. E, zapravo, sve to e, pokriva puno dulji vremenski period nego što se na prvi pogled čini čitajući uredbu. Mnogi od vas govorili su i o tome da trebamo imati veći proračun i tko će sve ovo platiti i trebamo li imati posebnu pričuvu u slučaju krize. To su zaista teška pitanja i teško mi je odgovarati detaljno iz jednostavnog razloga da situacija nije sasvim jasna. Ono što mogu reći da smo trenutno ove mjere koje sam spomenuo, dakle sve će se to financirati iz postojećeg proračuna. Prema tome nismo ovdje pokrenuli postupak za novim kriznim sredstvima. U svakom slučaju to će se možda dogoditi, ali ne prema proračunu za 2014. godinu. Kao što znate, zajednička poljoprivredna politika i njezina izdvajanja će se završiti 16. listopada. Prije toga datuma ćemo znati neke troškove, ali prvi računi će nam pristići od zemalja članica nakon 16. listopada. Prema tome, to će biti izvojeno u tom slučaju iz proračuna za 2015. godinu. Proračun za 2015 2015. godinu još nije donesen. Za sada postoji prijedlog od 58 milijuna eura. Međutim, vi i vijeće ste proračunska vlast i e, vi ćete donijeti novac, e, donijeti proračun. Međutim, ne znajući još o kojim će se svotama raditi, mislim da nema smisla da počnemo govoriti o pričuvi u slučaju krize. Mi mislimo da je bolje, a i politički gledano bolje, da jednom kad budemo imali podatke, brojke da znamo e, i kada budemo znali o čemu se radi da se onda time pozabavimo. Netko od zastupnika je rekao da su samo poljoprivrednici pogođeni ovim e, embargom. Međutim, nije, e, nisu samo poljoprivrednici i neki industrijski sektori e, je također pogođen. Postavili ste jako puno pitanja koje su se odnosila na mljekarstvo o kvotama, o mnogo čemu. I ovdje ću imati isti pristup, a to je najprije želimo testirati postojeće mjere. Interventne cijene donosi zakonodavac na relativno nisku svotu, ali to je i zato što su cijene mliječnih proizvoda već godinama jako visoke sektor mljekarstva je zaista e, cvao posljednjih godina. Što se tiče ukidanja kvota, zakonodavac je odlučio da se kvote za mlijeko ukinu u ožujku sljedeće godine. Koliko ja znam, pregovori koji su se održali u vijeću, jedno tri ili četiri kruga pregovora, i su došli do zaključka da sada nema političke podrške za korekcije. E, što se tiče e, korekcija, to bi značilo da povećamo kvote de facto u trenutku kada je zapravo ponuda prevelika. Trebamo li zaista to učiniti sada u času kada se potrošnja mlijeka smanjila kad su se smanjio izvoz? A pravila su posljednjih godina E, učinile kvote mnoge fleksibilnijima. Što se tiče voća i povrća i distinkcije koja se pravi između proizvođača koji jesu i koji nisu u organizacijama poljoprivrednika. Općenito se želi, a to i ovaj parlament želi, da se pozicije individualnih poljoprivrednika pojačaju E, naročito s obzirom da je to sektor koji radi na vrlo na vrlo osjetljivom tržištu jer e, kada nešto sazre morate ubrati, požnjeti i tako dalje. I zato trebate biti dobro organizirani. I onda se postavlja pitanje treba li e, žnjeti ili ne vaš proizvod. Morate zapravo u takvoj situaciji odlučiti što radi vaš susjed. Ne znam, vi možda odlučite da nećete ubrati vlastite kruške, a onda vidite da ih neko drugi prodaje u samoposluzi koja je blizu vaše kuće. Dakle, zato treba biti organiziran. Mi smo zapravo pokazali da smo mi za breskve nektarine i 13 drugih e, vočki dali podršku. Međutim, potrebno je imati razliku kada imamo e, poticaje, a u slučaju krize zaista je jako dobro i poželjno da ste dio neke organizacije. A sada onaj vanjski aspekt o kojem se govorilo, što mi radimo, govorilo se o promičbi. 30 milijuna eura odmah je stavljeno na raspolaganje kao dodatna sredstva na ona već postojača. Radi se o postupku u kojem trebaju sudjelovati zemlje članice. Mi to ne možemo sami napraviti. Postoji jedna stvar koja je sasvim očita i kako bih to pojasnio daću vam primjer. Postoji jako velik broj E, programa trenutno za promidžbu izvoza u Rusiju. Mi ćemo države članice koji su dio tog programa pitati hoćete li ostati u tom programu ili će pak želite prebaciti ta sredstva za promidžbu izvoza u drugim zemljama. Zatim e, pregovori o trgovinskim E, ugovorima. Naravno da ćemo sada e, napraviti više u i pospješiti pregovore sa SAD-om i Turskom. Da, I te zemlje također osjećaju embargo koji je e, ruski. A postoje i neke zemlje koje će biti vrlo sretne da će, da će moći profitirati zbog činjenice da Europa više nije na ruskom tržištu. Što se tiče svjetske trgovinske organizacije, naše kolege iz opće uprave e, Trad i iz e, drugih općih ugovora pokušavaju razmotriti kako da nešto naprave protiv ovakvih mjera, ali za sada još nismo donijeli do to se odlučili za to. Hvala lijepa. Gospodin Čekovski je e, dao prijedlog pisma vezano za uspjeno pitanje e, komisije. Gospodin Čekovski, izvolite. Iz naše rasprave vidi se da se slažemo da je situacija teška u mnogim sektorima europske poljoprivrede. U nekim zemljama kriza je zaista jaka. Htio bih zamoliti predsjedavajućeg i kolege da na dnevni red sljedeće sesije Europskog parlamenta stave točku usmeno pitanje. Mislim da bismo o tome trebali raspravljati na plenarnoj sjednici. A pitanje bi bilo kakve mjere je poduzela i poduzet će Europska komisija na europskim tržištima zbog ruskog embarga. Drugo, hoće li Europska, unija e, Europska komisija proširiti opseg tih mjera i na druge sektore? To su e, dakle dva pitanja za koje predlažem da se u ime našeg odbora e, upute komisiji kao usmeni upit komisiji na sljedećoj plenarnoj sjednici parlamenta. Hvala lijepa. Koliko sam shvatio, naš odbor vas u tome podržava i e, napisat će to što ste vi rekli i to će dakle biti usmeno pitanje na sljedećoj plenarnoj sjednici. Htio bih se zahvaliti našem današnjem gostu na ovoj raspravi. Želim se zahvaliti predstavnicima opće uprave za poljoprivredu. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, točka broj 19 o ekološkoj E, poljoprivredi i o označavanju ekoloških proizvoda. To će biti jedna od najbitnijih tema kojom će se naš odbor baviti ove jeseni. E, radi se o revidiranju e, i stare direktive iz 2007. godine. Želimo ograničiti e, probleme koje i prepreke vezane za ekološku poljoprivredu, olakšati situaciju za ekološke poljoprivrednike. To će omogućiti bolje funkcioniranje unutarnjeg tržišta, a također želimo da naši potrošači imaju povjerenje u te proizvode. Čuo sam za dvije inicijative komisije vezane za ovaj postupak. Najprije komisija je usvojila akcijski plan za budućnost ekološke poljoprivrede u Europskoj uniji. Drugo, komisija je dobila mandat od vijeća da pregovara međunarodne ugovore e, koje će omogućiti izmjene u trgovačkom režimu. Pozdravljam ovdje gospođu Monique Paria, predstavnicu Europske komisije koja će nam izložiti taj prijedlog. Molim informacije vezane za mandat za pregovore o trgovini koje su usvojene u lipnju. gospođa Parija, izvolite. Hvala predsjedniče. Dobar dan želim svima. Želim iskoristiti ovu priliku i čestitati izvjestitelju koji je imenovana, ako sam dobro razumjela, dakle, izvijeste za ovaj projekt. Čast mi je susresti se s vama danas i iznijeti vam prijedlog komisije za reviziju Europske komisije za biološku poljoprivredu. Kao što znate, Europsko tržište ekološke poljoprivrede predstavlja otprilike 10%, godišnje to predstavlja od više od 20 milijardi eura. SAD i EU predstavljaju zajedno više od 90% e, bioloških proizvoda koji se poprilično ravnomjerno dijele. Dakle, to je značajan sektor. Biološka Ekološka poljoprivreda pokriva 10 milijuna hektara, 186 tisuća eksploatacija u Europskoj uniji. Što više, mislim da je to važno, e, upravitelji tih e, takvih e, eksploatacija su mlađi od prosjeka, ima više žena nego e, što je to drugdje slučaj. Dakle, ovdje se stvaraju nova radna mjesta i to, tu imamo odlične adute u i e, cvjeta dakle konkurentnost i otvaranje radnih mjesta u Europskoj uniji baš u tom sektoru. To je dakle dobra bilanca, ali jasno je da e, je taj sektor e, upravo izložen opasnost da bude žrtva vlastog uspjeha i stoga je komisija odlučila reagirati iz sljedećih razloga s jedne strane nismo jedini koji su ustanovili da je kompleksnost biogradske ekološkog tereta u Europskoj uniji za ekološki, ekološke proizvode jako velik. U Europskoj uniji ekološka poljoprivreda se razvija, razvija, odnosno proizvodi se razvijaju dva puta sporije od e, uvoznih proizvoda. Mala, mala eksploatacija manje od pet hektara su podzastupljene u cijelom sektoru. One predstavljaju 18,9% e, ukupnog broja eksploatacija, a 69% predstavljaju one koje se bave, e, koje su uključene u konvencionalnu poljoprivredu. Četiri prevare, velike prevare koje smo otkrili ovih godina ukazuju na manjke, nedostatke e, u ovome revizorski sud je između ostalog iznio određeni broj preporuka čiji je cilj odnosno koje zahtijevaju da nađemo rješenja e, nadzornog sustava i konačno ne postoji nikakav reciprocitet, nije predviđen barem u okviru međunarodnih pregovora upravo za ove ekološke proizvode. Dakle, ovo je bio e, povod da se navede e, komisiju da nađe rješenja kako bismo s jedne strane očuvali povjerenje proizvođača koji moraju iskoristiti ponuđene tržišne prigode, a s druge strane i potrošača koji moraju i dalje, koji bi trebali i dalje imati povjerenja u ekološku proizvodnju, ekološke proizvode koje troše. Europska komisija je pokrenula proces reforme s ciljem dakle da se prikupe, da se napravi analiza i da se prikupe ana, e, informacije od samog sektora, ali i naših sugrađana, e, stručnjaka, znanstvenika, kontrolora, e, nadzornih tijela, savjet, poljoprivrednih savjetnika, savjet, zastupnika trećih zemalja, akademskog svijeta, pro, sitne prodaje, organizacija koje za, se zalažu za zaštitu u, ravnopravne trgovine i tako dalje. Dakle, nastojali smo napraviti što e, bolje zastupljeno istraživanje kako bismo e, dobili odgovore i našli rješenja na glavno glavna pitanja zabrinutosti ovog sektora i naših sugrađana i ovaj rad je omogućio komisiji da izradi razne scenarije čiji će kvalitativni utjecaj, a kada je mogući i kvantitativni utjecaj e, koji su bili detaljno opisani u e, radu koji ste dobili, odnosno u našem prijedlogu. Želim dakle ponoviti da su svi dionici e, ovog postupka koji je trajao godinu i pol dana stalno bili informirani i e, traženo njihovo mišljenje. Mi smo otvorili liniju komunikacije gdje je bilo 1500 dopisa. E, dakle, jasno je da e, je e, ekološka proizvodnja jako važna za naše sugrađane. I evo ga, došli smo do rezultata koje imate pred sobom i želim vam iznijeti glavne ciljeve ukratko. Dakle, kao prvo ukloniti prepreke za ekološku proizvodnju u Europskoj uniji i napose da se pojednostavi smanji birokratska, birokratski teret koji je najveća prepreka proizvodnji i prodaji. Zatim da se postara e, za lojalnu konkurentnost na tržištu, treći element koji sam već donekle spomenula, a tu se radi o e, očuvanju i jamstvu povjerenja potrošača koji mora e, biti razumno opravdano siguran da su proizvodi koje troši onakvi kakvi su najavljeni i da to sve bude transparentno. Zatim e, na oznaci e, ekološke, ekološkog proizvoda moraju stajati iste informacije svugdje diljem Europske unije. I konačno izražena je želja koje, koju je važno istaknuti, koju podržavamo, a to je razviti internu dimenziju ovog sektora, jer taj sektor stvara i stvara će u narednim godinama radna mjesta. Kada je riječ o sadržaju ovog prijedloga, željela bih eh, skicirati ovdje glavne teze ponuđenih rješenja kako ostvariti zadane ciljeve. Dakle, mi predlažemo što se tiče pojednostavljivanja i e, e, zakonodavne mjere e, smanjenje administrativnih troškova i pojednostavljenje. Komisija je pojednostavila tekst svugdje gdje je to bilo moguće, na primjer što se tiče polja primjene, prijedlog predviđa da se više ne referira na definicije koje treba često tumačiti, već ćemo imati dva, dva popisa proizvoda. One iz aneksa prvog sporazuma iz aneksa prvog e, prijedloga. Što se tiče e, birokratskog tereta, komisija predlaže smanjenje od 25% otprilike e, tog tereta, smanjujući broj e, traženih informacija i broj operatera i nacionalnih e, tijela. Postoji 37 e, upita od 135 koji će biti izvrsani. Prijedlog da se pređe s kontrole e, utemeljene na analizi rizika će zamijeniti postojeći sustav kontrole i time će se ostvariti bolja kontrola i uporaba resursa. Kako bi se e, olakšao pristup malih proizvođača e, europskom tržištu, a to su tražile čitav niz organizacija koje štite male proizvođače. Dakle, e, certifikacija će biti, jedna od certifikacija će biti uspostavljena i to će omogućiti malim proizvođačima da smanje svoje troškove i da se udruže kako bi lakše mogli e, staviti svoje proizvode na tržište i kako bi se osigurala lojalna konkurencija između ekoloških proizvođača predloženo je da se ide korak dalje u smjeru harmonizacije i da se ukloni dobar dio izuzeća pravilu. To su često tražili i naši sugrađani, potrošači, a i kontrolori. Uklanjanje tih izuzeća ima za cilj pojačanje povjerenja naših potrošača koji su koji će tako biti uvjereni da će jednako kvalitetne proizvode imati otkud god oni došli. Tako će biti bolje ciljano. E, usredotočit ćemo se na najveće rizike i tako ćemo smanjiti e, opasnost od prevare. E, što više svi operateri u iz lanca će biti izloženi sustavu kontrole, a i e, preprodavači koji u određenim slučajevima do danas su mogli biti isključeni iz tog sustava, više neće. I sami kontrolori su tražili da se ukloni mogućnost izuzeća pravilu prema kojem e, cjelokupna eksplo... proizvodnja eksploatacije mora biti e, počinjena biološko, ekološkoj kontroli. Dakle, kad postoji previše rizika za prevaru, onda postoji, e, to je previ, suviše i ne smije biti dopušteno. Dodana je i stavka za izvoz u smislu recipro, u smjeru reciprociteta mi smo predvidjeli mogućnost plasiranja tih tržišta i na druga tržišta kako bi se omogućilo proizvođačima iz Europske unije da e, prodaju svoje proizvode na e, tržištima koja su izvan Europske unije. Do sada je naša politika glede e, ekološke poljoprivrede bila takva da se bavila samo e, olakšavanjem uvoza iz trećih zemalja. Dakle, htjeli smo tome dodati unutar sporazuma reciprociteta jednu, e, jedan dio koji se bavi izvozom u e, treće zemlje. Kao što ste vi to sami spomenuli, predsjedniče, kako bismo popratili ove uredbe, mi smo predložili akcijski plan za ovaj plan djelovanja za ovaj sektor i tu je izložen čitav niz mjera koje bi mogle popratiti ovaj prijedlog i doprinose razvoju sektora u Europskoj uniji. Znate da je ovaj prijedlog jedan od dva prioriteta talijanskog predsjedništva koji je počeo na tome raditi prije samog ljeta u vijeću, a i u okviru dakle grčkog predsjedništva koje je prethodilo Komisija je jako zadovoljna željom što e, se inzistira na e, radu na ovom dosijeu koji je jako važan u okviru e, zajedničke poljoprivredne politike. Iz svih prethodno spomenutih razloga i želim inzistirati na tome zbog mogućnosti razvoja i stvaranja radnih mjesta. To je jako važno, ali isto tako i važno je za sektor prerade i distribucije. Dakle, jako se veselim što ćemo moći surađivati na ovom dosjeu i na e, današnjoj političkoj raspravi. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Erikson, izvolite, imate riječ. Hvala. Zahvaljujem komisiji na poduzimanju ove inicijative. Mislim da možemo s pravom reći da je ovo područje koje je u rastu. E, postoji sve veća potražnja za ekološkim proizvodima. Otvaraju se sve više više novih radnih mjesta u ovom sektoru. Postoji mnogo potencijala za poljoprivrednike, no postoje problemi vezani uz e, predloženu uredbu iako je temeljna ideja dobra, čini se da će ova nova uredba predstavljati mnoge prepreke i probleme za poljoprivrednike. Na primjer, razgovarao sam sa švedskim organizacijama proizvođača i potrošača i oni smatraju da bi se ovo moglo dovesti do umanjivanja ekološke proizvodnje od čak 80%. Jer ovaj prijedlog ne uzima u obzir specifičnosti e, posebne vrste sjemena, malih proizvođača. Svi bismo željeli da ovaj sektor raste. Te nam stoga trebaju, trebamo ugraditi mnoge izmjene u ovaj prijedlog ako želimo da on stvarno bude pozitivan i dobar za sektor. U protivnom, mnogi ljudi koji danas žive od ovog sektora će se će se vratiti, će dati prednost e, starim pravilima, a ne ovoj novoj uredbi. Hvala. Razgovarat ćemo o ovom pitanju i u budućnosti. Imate jednu minutu za e, izlaganje. Hvala. Htio bih se zahvaliti predstavnici komisije koja nam je objasnila koncept prijedloga e, o kojem smo danas saslušali. Da, e, cilj svega je da se održi dinamika rasta ovog sektora, što je vrlo bitno. Kada govorimo o izmjeni postojeće uredbe, njezin cilj bi trebao biti prvenstveno da se uklane prepreke koje postoje za ekološku proizvodnju Europskoj uniji, što bi također trebalo značiti veće usklađivanje pravila među zemljama članicama. Međutim, nužno je da postoji i fleksibilnost kako bi se taj sektor razvio. To će pomoći podsjecaju razvoja sektora. <clears throat> Mislim da zaista treba razmisliti, a prijedlog koji dajem, dajem ga nakon što sam razgovarao s velikim brojem ljudima iz sektora, to jest trebamo vidjeti kako se može usporedno na istom gospodarstvu proizvoditi i ekološka i konvencionalna poljoprivreda. U Francuskoj primjerice 22% poljoprivrednih dobara je upravo takvo. I zato treba paziti da se ovom uredbom e, ne uvedu nove prepreke, drugim riječima da umjesto da se nakon nje poveća broj ekoloških e, poveća ekološka poljoprivreda da se ista ne smanji. Moramo isto tako, i to je vrlo važno, imati učinkovit nadzor i inspekcije i tu trebamo uskladiti situaciju u pojedinim državama članicama. E, mislim da kada gledamo na rizike da e, nismo još na razini zahtjeva koje postoje, ali s druge strane, nakon što sam vas saslušao, dijelimo želju da kontrole postoji apsolutno u svim aspektima i na svim razinama proizvodnje. Postavlja nam se i pitanje iz komitologije. A velik broj zakonodavnih aspekata vašeg teksta e, se prebacuje na provedbene akte i ja mislim da bi bilo bolje da se isti aspekti riješe već u temeljnom tekstu. Hvala. Hvala. Hvala lijepa. E, gospodin Ren, izvolite, imate riječ. Gospodin Ren. Hvala predsjedniče. Mi znamo da je da ekološko tržište je u porastu, u brzom porastu u Europskoj uniji i to je veliki potencijal za poljoprivredu Europske unije i danas i sutra. I drago mi je da je su i komisija i talijansko predsjedništvo odredili ovo pitanje prioritetom. Mi smatramo da bi zakonodavstvo Europske unije trebalo poticati ekološku proizvodnju i u tom smislu sadašnje trenutačno zakonodavstvo za ekološku proizvodnju je prilično dobro funkcioniralo, međutim nismo uspjeli pronaći odgovor na sve izazove ekološke proizvodnje, primjerice. U eh, hladnijoj klimi sjevera, to je sigurno tako i stoga je ova reforma opravdana i u načelu mi je podupiremo. Neki ekološki poljoprivrednici su prilično zabrinuti nekim elementima ove buduće reforme. Njihova prvenstvena glavna zabrinutost je jest da će ekološka proizvodnja postati u budućnosti teža no što je to slučaj danas. da će prijedlog komisije dovesti do više kontrola i veće birokracije u području poljoprivrede, no što je to situacija danas. Naravno, važno je zadržati povjerenje potrošača u ekološku proizvodnju, no povećanje opsega kontrole i birokracije neće nužno dovesti do željenog ishoda. Stoga podupiremo prijelaz na nadzor koji se temelji na rizicima i koji bi trebao biti učinkovitiji, no u načelu to ne iziskuje povećani broj kontrola, na primjer u maloprodajnom sektoru ekoloških proizvoda. Stoga bi naš cilj trebao biti umanjenje birokracije, što će rezultirati umanjenjem troškova. I u ovom kontekstu manji poljoprivrednici moraju biti posebno uzeti u obzir. Sve u svemu, prijedlog komisije još uvijek e, iziskuje znatne izmjene i poboljšanja prije ono što može stupiti na snagu. To se posebice tiče zahtjeva da se e, da cijela farma, cijelo poljoprivredno gospodarstvo prijeđe na ekološku proizvodnju. U načelu mi podupiremo ovaj prijedlog, no željeli bismo da ipak bude osjetno poboljšan. Hvala. Gospođa Sejer. Hvala lijepa. Europska komisija standardizira ekološku proizvodnju, no poljoprivredna gospodarstva nisu usporediva u cijeloj Europskoj uniji. Ako pogledamo način na koji poljoprivrednici rade u Finskoj, Holandiji ili u Grčkoj, dakle ako ih pokušavamo standardizirati, nećemo imati jednake ravnopravne uvjete za sve, obzirom da posluju u različitim okolnostima i muškarci i žene i moraju e, prevladavati različite izazove. Dakle, kod ovog pojma ekološke proizvodnje pravilo je da cijeli proizvodni proces mora biti posve organski, a za mnoge poljoprivrednike to nije moguće, jer jednostavno e, nisu im dostupne, e, dostupna potrebna sredstva da to omoguće. Te bih zamolila komisiju da fleksibilnije definira ekološku proizvodnju, što će nam omogućiti više rasta Dakle, treba biti ekološka proizvodnja, ali e, postoje mnoga kombinirana, miješana poljoprivredna gospodarstva koja ne mogu se posve prebaciti na ekološku proizvodnju. Dakle, moramo uvesti termin djelomiče ekološka proizvodnja. Gospodin Hausling. E, poštovani kolege, predsjedniče, u Dakle, je, mislimo da ovaj prijedlog komisije nešto što, čime ćemo se morati baviti duže vremena. Ako komisija će ustrajati na onome što nam je rečeno, dakle, e, treba smanjiti birokraciju, povećati povjerenje potrošača i proširiti ekološku proizvodnju. Ako su to ciljevi komisije, sada ovo ću reći u ime udruga ekoloških proizvođača, mislim da oni neće biti oduševljeni ovim prijedlogom i neće ga moći prihvatiti jer oni smatraju da on neće rezultirati smanjenje birokracije, osim kod najmanjih e, farmi. E, Sadrži mnoge otvorene točke, kao što su mnogi delegirani akti sa kojima mi uvijek imamo mnogo problema. Ima, ustavno se predlaže jako mnogo delegiranih akata u ovom sustavu, što mi smatramo da je upitno. Moram vam jasno reći da komisija se ne bi smjela pretvarati da je tek sada otkrila da je ovaj sektor vrlo važan i da, je potrebno pojačati povjerenje. E, udruge bioloških ekoloških proizvođača su se e, prilično dobro razvile i zapravo mehanizmi Europske unije nisu poslije dostatni za njihov razvoj. E, sve nas to, sve to ukazuje koliko je važan ovaj sektor. Imam nekoliko pitanja. E, e, ispitivanje cijelog sektora je, moram reći da se dovodi u pitanje, zato što su pitanja bila prilično nejasna koja su se postavljala. Odnosno, pitanja su bila sugestivna pa smo dobili odgovore kakve je komisija priželjkivala. E, naravno da ekološki proizvođači, e, ako se pita, pita potrošače žele li da e, štetni sastojci budu sadržani ekološkim proizvodima, naravno da će reći ne, no postoje neki drugi elementi koji nas brinu. E, naime, uvode se granične vrijednosti u ekološku proizvodnju u smislu rezidua, ostataka koji su utemeljeni na mjerilima no, moramo znati što se događa na području ekološke proizvodnje. E, e, ne smije ekološka proizvodnja biti odgovorna za ono što se događa u konvencionalnoj proizvodnji jer ako se u ekološkim proizvodima detektiraju i pesticida, to ne znači da oni e, proizlaze iz ekološke proizvodnje, već iz konvencionalne proizvodnje na susjednom polju dakle preneseni su. Ovo što će sada, to, to sam htio reći. Budućnost će pokazati što će biti istina. E, ovo je točka od presudnog značenja jer se otvaraju nova pitanja za ekološku proizvodnju, no dopustite mi da spomenem i neka druga područja u ovom kontekstu. Pitanje kako ćemo e, se postaviti u odnosu na uvoz ekoloških proizvoda. E, komisija ima određeni mandat da uspostavi okvir tijekom e, pregovora o trgovini. Mislim ako se tu uključi poljoprivreda, to baš neće biti održivo, jer upravo uvoz je ogroman problem i tu se moraju e, utvrditi pravila koja će povećati povjerenje potrošača i zato se mora urediti pitanje e, međusobnog priznavanja standarda između različitih zemalja. Nisam baš siguran da to tako treba biti. Moramo pronaći bolje i održivije kriterije. Inače ćemo E, umanjiti ovaj sektor, umjesto da ga ojačamo. I također vrlo važna točka je, ako želimo poljoprivrednike potaknuti da proizvode više ekološki, onda moramo im za to otvoriti puteve. Dakle, poljoprivrednici moraju e, sijati u 100% omjeru e, ekološko sjeme, ali za to je potrebno da postoji ekološko sjeme a ne možemo zahtijevati od poljoprivrednika da sije 100% ekološko sjeme ako ne može doći do njega, ako mu to sjeme nije dostupno. E, na primjer, u novim državama članica uopće ne postoje strukture koje bi to omogućile i zato ih najprije moramo uspostaviti, razviti kako bi otvorili mogućnosti za ekološku proizvodnju poljoprivrednicima. Dakle, moramo razmišljati dugoročno, ne možemo zahtijevati već sada da u 100% omjeru se to mora tako činiti već od sutra, jer mnogi poljoprivrednici neće željeti prihvatiti takav rizik i neće željeti prijeći na ekološku proizvodnju. A ako prijedlog komisije bude tako strukturiran, moram e, jasno reći da će se uistinu dogoditi da ćemo imati manje ekološke proizvodnje umjesto više prijedlog se mora više prilagoditi praksi kako bismo uistinu ostvarili cilj koji želimo, a to je više ekološke proizvodnje i osnaživanje povjerenja potrošača. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala. E, samo dva pitanja želim postaviti. Prvo, je nešto što me brine, a to je e, zabrinutost komisije vezano uz izvoznu orijentaciju ekoloških proizvođača. Ako je to nešto što želimo poticati, stimulirati, to je zapravo prilično veliki napad na poljoprivredna gospodarstva i stvara, generira ovisnost o e, međunarodnim multinacionalnim kompanijama nadovezat ću se na ovo što je rekao prethodni govornik, ako izostavimo pitanje, e, to jest sjetvu lokalnog sjemena, znači da će poljoprivrednici ovisiti o velikim sjemenarskim industrijama i poduzećima, te stoga moram pitati komisiju da li uistinu mogu smatrati jedan proizvod ekološkim u svakoj državi članici proizvod koji je e, putovao e, preko velikih udaljenosti, dakle utrošeno je mnogo energije tijekom prijevoza. Gospodin Blanan. Hvala, predsjedniče. Želio bih samo naglasiti nešto što su već i prethodni govornici rekli vezano uz predloženu zabranu istodobne ekološke i konvencionalne proizvodnje. U Ujedinjenoj kraljevini 20% ekološke proizvodnje se bavi konvencionalnom proizvodnjom. Dakle, postoje za to različiti razlozi. Jedan od tih je da ne postoji dovoljno veliko tržište za ekološku proizvodnju kako bi se mogli baviti 100% ekološkom proizvodnjom. I naravno, mnogi poljoprivrednici su u tranziciji sa konvencionalne, eh, ekološko, proizvodnje na ekološku proizvodnju. To se ne može učiniti odjednom. I ako ustremo na toj zabrani eh, istodobne ekološke i konvencionalne proizvodnje, prisilit ćemo neke ekološke proizvođače da se vrate na konvencionalnu proizvodnju, to je ono što ne želimo. Hvala. Gospodin Buda. Hvala, predsjedniče. Mislim da je prijedlog komisije došao u pravi trenutak, da je potreban. Ne slažem se sa eh, nekim prethodnim govornicima vezano uz usklađivanje uvjeta za e, ekološke proizvode. Naravno da moramo uzeti u obzir specifičnosti posebnosti svake pojedine zemlje i svake pojedine zemljopisne regije, no mislim da ne možemo prihvatiti da jedan proizvod koji dolazi iz Rumunjske ima veći udio dušika nego proizvod iz Italije ili iz Njemačke udio nitrata. Dakle, potrebna nam je određena razina standardizacije kriterija koje primjenjujemo pri određivanju je li jedan proizvod ekološki ili ne. No, s druge strane, moramo umanjiti birokraciju, jer birokracija samo obeshrabruje e, proizvođače da se prebace na ekološku proizvodnju, a moramo ih imati što je, što je moguće više. Hvala. Gospođa Henens. Garcia će biti posljednji govornik. Predsjedniče. E, zapravo dijelim brige kolege iz UK-a. Čini mi se da u e, našim naporima da stimuliramo ekološku proizvodnju, ovaj prijedlog zabrane paralelne ekološke i konvencionalne proizvodnje nosi sa sobom mnoge rizike. Ako se povećava potrožnja, nema smisla da se e, ekološki proizvođači e, stave u nepovoljnu situaciju da im se zabrani konvencionalna proizvodnja jer je ekološka proizvodnja skuplja od konvencionalne proizvodnje. Može se uistinu dogoditi da neki ekološki proizvođači napuste ekološku proizvodnju i vrate se na konvencionalnu proizvodnju. Moramo se usredotočiti na tu točku. Ako će komisija inzistirati na ovakvom prijedlogu, moramo upravo te elemente izmijeniti. Čini mi se da bismo trebali razmisliti i o nekim izuzećima E, oprezno bih pristupila ovom pitanju jer ne bismo željeli prouzročiti velike distorzije u područjima u kojima već postoji visoka razina ekološke proizvodnje, kao što je to slučaj u nekim regijama Španjolske. U Španjolskoj imamo 40% kombiniranih poljoprivrednih gospodarstava. Dakle, ako se počini negdje prije prevara, moramo osnažiti na tom području službene kontrole, e, no u Španjolskoj ima mnogo kombiniranih farmi ili poljoprivrednih gospodarstva i ekološke konvencionalne proizvodnje. Puno hvala, a sada ću dati riječ gospođi Parja. Molim vas da budete kratki jer ćemo na tu temu imati izvješće, pa ćemo se opet s vama susresti. Oprostite, nisam čula u jednom času prijevod. Hvala. Hvala na svim primjedbama i jako mi je drago da smo otvorili ovu raspravu. Sasvim sigurno još ćemo se susresti na ovu temu. E, izvjesno je da neke od vaših primjedbi ukazuju na određenu zabrinutost. Pokušat ću vam odgovoriti na to. S jedne strane, birokracija. Ja sam vam u uvodnom dijelu rekla da je cilj jedan od ciljeva ove reforme da se smanji birokracija i administrativni troškovi. Naš je prijedlog onaj koji zaista ima želju da se smanji administrativni troškovi i birokracija, može se naravno više napraviti o tome. E, vaši su prijedlozi da se to poboljša dobrodošli i mi smo spremni razgovarati s vama na tu temu. Smatramo da prijedlog koji smo načinili već sam po sebi može smanjiti birokraciju i to tako što će se smanjiti broj izuzeća i tako što će do e, kontrola e, dolaziti prvenstveno na e, gospodarstvima koje su najrizičnije. Nadalje, kakav bi utjecaj mogao imati ovaj prijedlog u odnosu na ono što od njega očekujemo. Zapravo ono što želim reći je kakav bi možda mogao biti perverzni utjecaj drugim riječima da se prijedlog okrene negativno. Bilo bi šteta da do toga dođe. Osobe koje žele imati ekološku etiketu mora biti određen, poštivanje određenog pravila. Dakle, proizvođači moraju poštivati određen način proizvodnje. Mi to svi kao potrošači očekujemo. U sadašnjem prijedlogu ima jako puno izuzetaka što može na malo vrata uvesti vrlo raznolike načine proizvodnje, pa potrošači stoga ne bi mogli imati jasnu sliku o ekološkim proizvodima, te bi to moglo imati negativan efekt, odnosno suprotan efekt od onog koji želimo, da potrošači prestanu kupovati ekološke proizvode. S druge strane, ne smijemo učiniti ono suprotno što bi bilo da poljoprivredni proizvođači odustanu od ekološke poljoprivrede. Prema tome, morali bismo imati uravnotežen prijedlog s jedne strane fleksibilnost, prijelazne periode, a možemo zajedno razgovarati o tome kada budemo raspravljali o provedbenim aktima i onim prijedlozima čiji cilj bi bio da postoje režimi s manje izuzetaka. Izvjesno je međutim da s obzirom na broj postojećih izuzetaka možemo jednostavno i je samo zbuniti potrošača. Neki od vas govorili su o problemima vezanim za inspekcije. Trenutno poljoprivredna dobra poljoprivredna gospodarstva su podvrgnuta jednom godišnje kontrolama. Neke od tih inspekcija su vrlo pouzdane, druge manje. Kao i u svim domenima, inspekcija poljoprivrednih gospodarstava je e, isto tako skupa. Svaka je inspekcija skupa, a i porezni obveznik ponekada tome pridonos, to plaća. Ali mislim da je i u poljoprivredi kao i drugdje temelj svega analiza rizika. Dakle, treba nagraditi one koji ulažu napore i njih treba postaći da nastave na tom putu, a s druge strane treba ojačati inspekcije na gospodarstva koja su rizičnije. To je kao pristup, po mom sudu, dobro, to se sve treba iznijansirati, ali mislim da se ovakav pristup treba slijediti. Takav pristup, osim svega, se primjenjuje u mnogim područjima gdje se vrši nadzor. Jednostavno, riskantnije se E, subjekti trebaju više podvrgnuti inspekcijama. Jedno drugo područje o kojem ste govorili su miješovita gospodarstva. Prema sadašnjim pravilima ekološka poljoprivreda e, može postojati rame uz rame na istom gospodarstvu gdje se i gdje postoji konvencionalna poljoprivreda. Mi mislimo da malo pomalo to treba promijeniti. Naime, radi se i ovoga puta o povjerenju kako kada se radi o proizvodnji. Naime, teško je spriječiti da neke tvari koje se koriste u konvencionalnoj poljoprivredi ne prijeđu na parcele gdje je ekološka poljoprivreda. S druge strane sve je to povozeno s većim troškovima. Kada inspektor dođe na jedno gospodarstvo i vidi da se su tamo postoje vereće pesticida koji se koriste samo na konvencionalnim parcelama, a ne ekološkim, ima malo problema da razluči e, je li to zaista tako. Dakle, to jest problem i moramo imati e, prijelazni period. I postavlja se pitanje sjemenki. Naime, sjemena i reproduktivnih životinja. Morat ćemo imati prijelazni period kako bismo na kraju imali isključivo ekološko sjeme. A što se tiče komitologije, točno je da smo jako puno toga predvidjeli u obliku provedbenih akata. I tu moramo naći pravu mjeru. Dakle, trebaju nam čvrsta pravila, ali pravila E, se moraju moći mijenjati i prilagođavati između ostalog u skladu s istraživanjima, znanstvenim istraživanjima na temu ekološke poljoprivrede. Hvala lijepa. A sada ćemo završiti s raspravom na ovu točku dnevnog reda. Međutim, vratit ćemo se ovoj temi. Ono što je rekao gospodin Ren, a to je da ekološka poljoprivreda mora biti usklađena s pravilima prirode. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o raspravi koju ćemo voditi iza zatvorenih vrata. Molim zastupnike, tajništvo političke savjetnike da ostanu u dvorani. Napravit ćemo tehničku stanku o 30 sekundi kako bismo napravili nužne preinake. Hvala.